u 12 sati. Dolazimo sada do sljedeće točke dnevnog reda, to je izvješće gospodina Švaba o povredama propisa o tržišnom natjecanju. Prije svega riječ dajem gospodinu Švabu. Ja, Hvala predsjedniče, povjerniče Malstrom, dragi kolege. U prvom bi redu ukazao na to da ću potpredničku Malmunju rado zahvaliti na suradnji, e, ali ću to sada reći vama, gospođo Malström. Zahvaljujem mu na konstruktivnoj suradnji i sa e, cijelom komisiji. Molim da mu izračute naše pozdrave e, i gospodinu Kurkulasu kao predstavniku grčkog predsjedništva bih htio zahvaliti na suradnji ne bi bilo moguće e, da, na, e, e, da dobijemo pritužbe na kartele na kraju mandata, da Eping za ECR, Ole Schmidt za liberale kao i prečasnici i izvjestitelji u sjeni i tako dalje da koji nisu ovdje danas, da svi oni zajedno sa predsjedništvom nisu surađivali. Sa direktivom smo uspjeli na prijedlog komisije da štitimo žrtve e, kartela. E, mi e, možemo sada štititi njihove opravdane zahtjeve za obeštećenjem to je napredak to moramo pripisati e, našim naporima e, koji su počeli u 2010. kad smo imali izvješće o e, tržišnom natjecanju. Imali smo onda follow-upe na u raznim razinama imali smo razna područja gdje je došlo do rizika i to smo mogli isključiti. Moram reći jasno da bih se zahvaljujem ne samo komisiji i predsjedništvu nego i kolegama u parlamentu jer su nam omogućili da idemo tim putem e, pa smo izbjegli e, krivi razvoj koji vidimo na primjer u Sjedinim državama E, to nemamo u Europi e, zahvaljujući našim naporima. E, mi imamo, mi smo rekli ne takovom razvoju. Kada vidimo kršenje javnog prava, mi reagiramo i u tome se svi slažemo. E, imamo niz točkama e, u kojima smo prethodnu situaciju poboljšali na prijedlog komisije. E, odnos između članaka 12 i 13, to jest koju povlasticu tužitelj ima, niz povlastica se sada ograničilo na jedan razumni način E, e, prava i direktnog i e, indirektnog tužitelja dovodi do toga da imamo nekoliko tužbi pa i nekoliko traženja obeštećenja to može biti velika opasnost za gospodarsku e, situaciju u Europskoj uniji jer u SAD-u e, imamo situacija da e, dolazi do takovih tužbi pa poduzeća moraju plaćati velika obeštećenja i tako onda ne mogu ulagati u istraživanju i razvoj. Mi smo u trijalogu uspjeli dobiti većinu za naš prijedlog Uspjelo nam je da imamo i mehanizam jednog dobrovoljnog e, davanja obeštećenja e, e, i time smo tužiteljima dali dobru mogućnost da dobiju obeštećenje, očetu, a da ne moraju pribjegavati tužbi. Hvala lijepa gospodine Švab. Sada ću zamoliti gospođu Malstrem da odgovori. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo u ime potpredsjednika Munije. Zahvaljujem gospodinu Švabu na poslu koji je odradio, ali i gospodinu Ratkaju i e, predsjedniku odbora kao i svim izvjestiteljima u sjeni i svima ostalima koji su sudjelovali u radu na ovoj vrlo važnoj direktivi. Hvala vam na konstruktivnom pristupu koji e, ste svi poštivali. Komisija doista vjeruje da smo uspjeli postići vrlo zadovoljavajući e, rezultat i drago nam je što možemo e, odlučiti o ovom prijedlogu evo sada na samom kraju ovog zasjedanja prije nego što krenete u predizbornu kampanju. Smatramo da je ovo najvažniji korak u razvoju politike tržišnog natjecanja u posljednjih nekoliko godina godina. E, potpredsjednik Almunja e, je ovdje bio prije četiri godine, obećao vam je da će parlament u potpunosti sudjelovati u raspravama o ovom zakonodavnom e, prijedlogu i zato smo sada evo došli do kraja ovog redovnog zakonodavnog postupka. Prije više od četiri godine Europski sud je presudio da svatko tko je oštećen zbog kršenja tržišnog natjecanja ima pravo na odštetu, no to je u praksi bilo vrlo teško provesti. Osobito potrošačima i malim tvrtkama bilo je teško doći do naknade za štetu koju su pretrpjeli. E, ovom direktivom to će se promijeniti. Ova direktiva pomaže e, da se provedu ona prava koja Europska unija jamči. I ovom direktivom uklanjaju se prepreke koje trenutačno postoje. Žrtvama se dalje bolja bolja mogućnost da dokažu da su oštećeni i sveukupno se omogućava bolja provedba propisa o tržišnom natjecanju. Zajedno s time ova direktiva pojašnjava odnos između privatne i javne provedbe propisa o tržišnom natjecanju, osobito kad je riječ o pristupu dokumentima koji su u posjedu tijela nadležnih za tržišno natjecanje. Ova direktiva o kojoj ćete sutra glasovati omogućava također postizanje nagodbe E, i to je sasvim sigurno e, dobra e, vijest za žrtve koje su oštećene zbog nekonkurentskih praksi. Komisija smatra da je ovaj tekst dobro uravnotežen, biti će lakše žrtvama da ostvare svoje pravo na naknadu, a s druge strane omogućava se jednako tako učinkovitost javne provedbe propisa o tržišnom natjecanju, poglavito Europskog tijela za tržišno natjecanje. Zahvaljujem zahvaljujem vam na tome. Hvala i vama. E, prva govornica je gospođa Gal Pelc. Imate tri minute. E, poštovani predsjedniče, poštovana gospođo povjerenice, poštovani izvjestitelji i zastupnici u Europskom parlamentu. U Europskoj uniji u brojnim državama članicama trenutačno postoje brojne prepreke za potrošače i poduzeća, posebice mala i srednja poduzeća i oni ne mogu uspješno ostvarivati provedbu svojih prava. Prava koja bi trebali imati, a gube ih e, zbog povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. E, čini mi se da je ova današnja rasprava iznimno važna. E, ove prepreke će se ukloniti zahvaljujući ovom izvještaju. Ovaj proces započeo je prije devet godina. To je bio dug proces, međutim, e, potrebno je vrijeme kako bi se ostvarili dobri rezultati i drago mi je što smo ih uspjeli ostvariti. Svi su bili uključeni u ove aktivnosti, gospodin Schwab kolege nije imao puno vremena na raspolaganju, ali bio je jako brz i učinkovit i stoga bih e, željela odati priznanje gospodinu Švabu na tome da je dovršio ovaj predmet. E, zahvaljujem mu i čestitam jer ovo je za nas jedna mogućnost i mogućnost za sve one oštećene strane u cijeloj Europskoj uniji čija će se prava zaštititi. Povrh toga zaštitit ćemo provedbu pravne stečevine i imat ćemo okvir koji neće biti prekomjerno uređen kada se radi o e, potraživanju vlastitih prava. Mislim da je ovo dobar prijedlog. Ovo je dobra zakonodavna osnova za budući rad. Isto tako imamo mogućnosti e, kolektivnog e, utjerivanja prava, e, mogućnosti prikupljanja dokaza, e, mogućnosti ovrhe. Sva ta pitanja su ovdje predviđena. Ovaj prijedlog je uravnotežen. E, govorimo o jednoj uravnoteženoj situaciji u kojoj se nalaze tužitelj i tuženik. Obje strane su važne i naravno postoje jamstva e, za sprečavanje zlouporaba. Ovaj sustav će biti učinkovit za one koji se žele boriti za svoja prava i za odštetu, a povrh toga riječ je o sustavu gdje nemamo previše e, birokracije i prekomjerni broj odredbi. E, isto tako izbjegavamo nepotrebne poticaje koji bi mogli dovesti do toga da su tužbe više učestale. Isto tako željela bih naglasiti činjenicu da je rasprava vođena u duhu konsenzusa. A što se tiče nadležnih tijela, Ukoliko neko tijelo zaključi da je određena naknada primjerena, to je ono što će se uzeti u obzir kod isplate odštete. E, odredbe koje ovdje imamo potpuno su jasne. Znamo da oštećenici često e, imaju problem s vremenom e, što se tiče podnošenja tužbi, a rok od godinu dana čini nam se dobrim rješenjem. Zaključno želim istaknuti da je riječ o aktivnostima koje moramo provoditi i na razini država članica i na razini Europske unije. Hvala vam. Kada govorimo o privatnim, e, privatnim tužbama zbog kršenja prava o tržišnom natjecanju, mi znamo da smo prije sedam godina usvojili rezoluciju parlamenta, te smo, ja, jer se sam ja tom prilikom kao izvjestitelj predstavio tu temu e, za zadovoljenjem i naknadom šteta svim onima koji su pretrpjeli štete zbog e, povrede propisa o tržišnom natjecanju. E, tada sam svim e, izvjestiteljima koji su sa mnom na tome radili rekao da je zapravo nešto što e, zahtijeva direktivu koja će zaštititi prava europskih građana koja može povećati sigurnost na unutarnjem tržištu. Kada govorimo o politici tržišnog natjecanja u Europskoj uniji moramo znati da od samih rimskih ugovora to je jedno od područja koje je najučinkovitije i najdemokratskije u Europskoj uniji. Najučinkovitije zato što zaista tržišno natjecanje nešto osigurava u pravnom smislu, nešto što može zaista funkcionirati te sve kazne i sankcije koje se propisuju za e, povredu propisa u tržišnom natjecanju zapravo mogu biti vrlo važno sredstvo odvraćanja. Kada govorimo o E, zajedničkoj politici o tržišnom natjecanju možemo reći da se redovito kažnjavaju sve vrste povrede propisa i to je do sada itekako imalo učinka, ali istina je da nismo uspjeli u svakom slučaju nadoknaditi štete e, onim građanima koji su to zahtijevali, koji su ulagali, koji su podnosili tužbe. E, ono što moramo napraviti, a to je da moramo povećati učinkovitost naše politike tržišnog natjecanja. Također povjerenik Joaquin Almun je pred e, komisijom bio taj koji je e, navodio demokratske principe i demokratski postupak koji su e, vrlo blisko povezani sa pravnom zaštitom jer jedino nam to može pomoći da učinimo učinkovitim politiku propisa o tržišnom natjecanju. Dakle, mi moramo izbjeći svake moguće, sve moguće neizvjesnosti, moramo također postići što veći broj nagodbi, izvan sudskih nagodbi i također dati mogućnost našim građanima da se žale i da dobiju naknadu štete kada govorimo o naknadi štete ne govorimo o e, pretjeranim iznosima koji se treba isplaćivati nego zaista o istinskim naknadama štete za onoga što je zaista izgubljeno znači ovdje govorimo o stvarnim gubicima <clears throat> možemo reći da se vrlo često takvi postupci koriste za e, arbitrarne odluke koji su vrlo često e, nepravedni. Kada govorimo o pristupu arhiva e, tih nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, u ovom slučaju nacionalnih agencija, koje bi trebale odlučivati o plaćanjima tih naknada, to bi trebalo biti e, ublažujući faktor po pitanju donošenja, odnosno određivanja kazni. E, mi baš ne vjerujemo u programe oslobođenja od kazne ili programe ublažavanja kazne, zato što smatramo da se oni vrlo često zlouporabljaju. E, s obzirom da kada je riječ o pokajnicima u okviru nekakvih kartela, znači jednih od članova koji su prekršili propis o natjecanju, smatramo da su to zapravo preosjetljive situacije, da treba slijediti jasno određena pravila te da komisija i e, treba pripremiti i predložiti vijeću i parlamentu smjernice prema kojima trebamo postupati. Također bih e, htio reći da kada govorimo o načelu kolektivnih e, tužbi po pitanju naknade šteta, mi smatramo da je to pozitivna inicijativa. Ovo je moja zadnja intervencija nakon deset godina u Europskom parlamentu. Zahvaljujem svima koji su mi dali mogućnost da radim za izgradnju ove Europe u posljednjem desetljeću i svima koji su surađivali sa mnom na tom poslu. Meni je bilo veliko zadovoljstvo raditi na tome da od Europe izgradimo prostor povjerenja i prostor na kojem se vidi napredak i solidarnost. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Ajkaut. Hvala, gospodine predsjedniče. Ovo je tipično europsko pitanje i nešto što je povezano sa tipičnim iskustvima u Europi, a ova dvorana je prazna. Govorimo o propisima za zaštitu tržišnog natjecanja i to su propisi koji utječu na građane i na brojna poduzeća. To su vrlo važni propisi jer moramo osigurati bolju zaštitu i odštetu za mala i srednja poduzeća i potrošače e, zbog štete koju su pretrpjeli e, uslijed E, kartelskih sporazuma. E, to je jako važno i stoga zahvaljujem gospodinu Švabu. E, imali smo ponekad vrlo žestoke rasprave, međutim međusobno se poštujemo i stoga zahvaljujem gospodinu Švabu na odličnoj suradnji. Mislim da smo uspjeli ostvariti dobre rezultate. Eh, on je bio eh, jako tvrd, tvrd izvana, mek iznutra, mislim da je uspio ostvariti ono što je želio. Eh, dakle, čestitam izvjestiteljima. Konačno smo ostvarili prijedlog kojim ćemo zaštititi potrošače i mala i srednja poduzeća. Ono što je ovdje važno je da one koje prijave nepravilnosti nadležnim tijelima, oni će biti zaštićeni. Do sada je to bilo jako teško zaštititi zviždače E, i bilo je jako teško prijaviti nepravilnosti i kartele jer često e, bi se događalo da oni sudjeluju u samom procesu. E, mi smo sada olakšali situaciju za one koji žele prijaviti nepravilnosti. Osim toga, važno je pitanje kolektivne zaštite interesa.

koliko eh, vidim, gospođa Anders Dotel nije ovdje, tako da možemo krenuti sa spontanim eh, javljanjem za riječ. Prvi govornik je gospodin Kelly, četiri minute. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Eh, želio bih pohvaliti gospodina povjerenika Almuniju i druge povjerenike i čestitati im na onome što su napravili tijekom proteklih pet godina. E, mislim da nije dobra ideja prečesto hvaliti, ali ipak moramo pohvaliti izvjestitelje mog kolegu gospodina Švaba, jer e, moramo zapravo osigurati da on ne nastavi raditi na ovom području, budući da je to jako važno a posebno što se tiče e, cijelog ovog područja e, zaštite tržišnog natjecanja. Mnogi s pravom vjeruju da dolazi do nepravda i mnogi ljudi često pojma nemaju što napraviti u takvoj situaciji. Sada e, imaju mogućnosti koje mogu koristiti pred sudom ili izvan suda i tražiti svoja prava. Zadnji govornik e, u sklopu za, slobodnog javljanja za riječ, gospodin Stoloja. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ovo je jako e, važan predmet. Ovdje bih e, želio istaknuti dvije stvari. Kao prvo, imali smo daleko intenzivniju suradnju između komisije i nadležnih e, tijela u državnicama. To je nešto što moramo osigurati e, jer e, u protivnom stvari neće funkcionirati u praksi i dolazit će do narušavanja tržišnog natjecanja, a neće se moći poduzimati odgovarajuće protumjere. Kao drugo, ako uzmemo primjerice područje tržišta plina, prirodnog plina, činjenica je da postoje države članice u kojima uopće ne postoji slobodno tržišno natjecanje i tu komisija zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom nastoji poticati tržišno natjecanje, a to dovodi do daljnjih aktivnosti. Zahvaljujem e, gospodinu Stolojanu. Ovime završavamo e, postupak spontanog javljanja za riječ. Dajem riječ gospođi povjerenici Malmstrom. Zahvaljujem na ovoj kratkoj, ali vrlo jezgrovitoj raspravi. E, prenijet ću vaše ljubazne riječi gospodinu povjereniku Almoniju koji nažalost nije mogao biti ovdje danas. Okvirni propisi koji se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja jako su važni. Velika poduzeća, mala i srednja poduzeća, potrošači bit će u mogućnosti tražiti odštetu pred sudovima za štetu koju su pretrpjeli. Osim toga, pravo na odštetu odnosit će se i na oštećene osobe, uključujući one koji nisu bile u izravnoj transakciji sa počiniteljem povrede to je često slučaj kada govorimo o malim i srednjim poduzećima i potrošačima. Naglašavam da se radi o punoj i pravičnoj naknadi. Naravno, moramo izbjegavati višestruku naknadu. Istodobno, ovim tekstom se uređuje interakcija između javne i privatne provedbe zaštite prava. Učinkovitost e, javne E, provedbe prava, programi e, blagosti sudjelovanja u postupku e, se održavaju, a u cilju očuvanja transparentnosti i prava oštećenih stranaka. Gospodine predsjedniče, još jednom zahvaljujem izvjestiteljima, posebno gospodinu Švabu, ali isto tako su izvjestiteljima i svima koji su sudjelovali u ovom radu. Zahvaljujem gospođi Malmström. A na kraju dvije minute, gospodin izvjestitelj Švab. Izvolite. Kao prvo, eh, hvala lijepa gospodine predsjedniče Vinand. Eh, posebno mi je drago što ste vi danas ovdje. Eh, iako povjerenik Almunija nije mogao biti ovdje. Zahvaljujem na svemu što smo čuli. Drago mi je što smo čuli ova mišljenja, a Sada bih e, na kraju e, zahvalio kolegi koji je bio uvijek e, iznimno konstruktivan i moram priznati da će mi nedostajati u ovom području. Isto se odnosi i na ljubazne riječi kolege Ajkauta kao i kolege Sančeza Presedo. Što se tiče ove direktive, nažalost će i dalje ostati pravno političke nedoumice. Odluka je osigurala većinu. Naime, e, i dalje ostaje povlastica e, krunskog svjedoka što se tiče same odgovornosti. E, međutim, smatram da to nije optimalno rješenje zato što još uvijek postoji određena opasnost jer smisao te odredbe nije mi potpuno jasan. Znam da Europska komisija vrši pritisak i nastoji progurati članak 11. Znam da postoje brojne e, agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koje nisu koristile tu odredbu, a nadaju se da će to moći u budućnosti. Međutim, stvari ne smijemo brkati. E, radi se o dostatnoj gospodarskoj djelatnosti, a ne povlasticama za krunske svjedoke. No, E, budući da ćemo u sljedećih pet godina e, imati jako puno vremena e, oblikovati ovu direktivu, mislim da smo i da ćemo uspjeti ostvariti jedno pošteno rješenje. Ono što me ovdje jako veseli je da smo uspjeli isključiti neselektivno traženje informacija i time stvorili sigurno okruženje u kojem mogu poslovati poduzeća, a istodobno smo stvorili bolje uvjete za tužitelje i potrošače i stoga se nadam nadam eh, da ćemo sutra dobiti jednoglasnu potporu. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala gospodine Švab. Ovime zaključujemo raspravu. Eh, glasovanje je sutra u 12 sati. Sljedeća eh, točka dnevnog reda je izvještaj je gospođe Rodi Kracaca Garopolu koja se odnosi na europske fondove za dugoročna ulaganja. Mislim